Ladies and gentlemen, please take your seats. Dame i gospodo, molim vas da uzmite mjesta. Moramo započeti sa sastankom jer već kasnimo 10 minuta. A i drugi se odbori kasnije moraju sastati kako bi se konstituirali. Proglašavam ovaj sastanak otvorenim. Podsjećam vas da je svrha ovog sastanka da se oformi predsjedništvo odbora, tako što ćemo izabrati predsjednika i četiri potpredsjednika u skladu s člankom 204. pravilnika. Najprije ćemo izabrati predsjednika, a nakon toga ćemo birati potpredsjednike pod predsjedanjem novoizabranog predsjednika. Obavještavam vas da sam primio na znanje da sljedeći zamjenici e, sudjeluju u glasanju. Pročitat ću njihova imena. Gospodina Larsa Adoknusena zamijenit će gospođa Šujica. Za Michel Mariji bit će to Filip Žuvan. Lorenza Cezu e, zamijenit će Luis de Grandes Pascal. Ramon Rinescu, e, njega će glasati Marija Gabriel. I Jaroni Štedina je tu. Eleni Teokratus mijenja Renate Zomer. Nikosa Andrulakisa mijenja Miltus Kirkos. Gospodin Richard Howitt nije s nama. Njega mijenja Nina Gill. Gospodina Borisa Zalu mijenja Ištvan Vilheli. Gospodina Joakima Starbatija mijenja Marek Jurek. Iva Vajgla mijenja Neli Jatenmaki. Pabla Iglesija Turiona, marie kristin Veržija. Te Ulrike Lunaček mijenja gospodin Igor Šoltes. Zamolit ću sada tajništvo da provjeri imamo li kvorum. Imamo kvorum. Podsjećam vas da prema članku 208. kvorum predstavlja četvrtina članova odbora, u našem slučaju radi se o 18 zastupnika. Budući da kvorum imamo, molim imenovanja za mjesto predsjednika odbora. Podsjećam vas da kandidata mora imenovati ili klub zastupnika ili e, pet posto članova odbora u e, ovom e, slučaju četvero zastupnika. Europska pučka stranka predlaže gospodina Elmara Broka i želim ga zapitati pristaje li on na ovo imanje Ja se zahvaljujem klubu zastupnika na imenovanju za kandidata. Kao u svim demokracijama izbora nema i drugih kandidata. E, kandidat ispunjava sve uvjete. Upravo je obavještavaju gospodin Starbati došao. Dakle, kandidat Brok ispunjava sve uvjete i potpisao je izjavu o financijskim interesima. Postavljam pitanje ima li možda drugih kandidatura? Nema. Predlažem da pređemo na izbor novog predsjednika našeg odbora i to aklamacijom. Tko je za gospodina Broka? Kao što vidite, gospodina Broka smo jednoglasno izabrali pljeskom, pa ga pozivam da počne predsjedati ovim sastankom. so. Das muss alles getrennt sein. Ne? Mhm. Kolleginnen und Kollegen. Kolegice i kolege. Dopustite mi najprije da vam se svima zahvalim što ste me izabrali. Nadam se da ćemo u sljedeće e, dvije i po godine nastaviti dobro surađivati na kolegijalan način. Imamo naravno različita mišljenja, ali u proteklom smo sazivu pokazali da se e, možemo dogovoriti i postići većinsko mišljenje. To je naročito važno u svjetlu sadašnjih eh, vrlo teških situacija na raznim dijelovima svijeta. Prijeđemo sada na izbor potpredsjednika našeg odbora. Imamo najprije kandidata za mjesto prvog potpredsjednika Klub zastupnika ECR-a predlaže gospodina Legutka kao kandidata za prvog potpredsjednika. Ima li protukandidata? Ne. Gospodin Legutkor, punopravni član ovog odbora. Podastro je izjavu o financijskim interesima, što znači da ispunjava uvjete za kandidaturu. Drugih kandidata nema. Prvo je došao gospodin Howitt, možemo sada prijeći na glasanje. Gospodine Legutko, e, jeste li e, spremni prihvatiti ovu kandidaturu za prvog potpredsjednika? Jesam. Rekli smo već ranije da je gospodin ETR predložio kandidata Legutko. Ako želite nešto drugo reći. Mislim da bi bilo bolje da netko iz kluba zastupnika to predlože, a ne vi sa mjesta predsjednika. Htio bih samo reći pohvalne riječi gospodinu Gutku, on je bivši poljski senator i e, bio je pet godina uvaženi član ovog odbora, a obnašao je i druge dužnosti. On je visoko kvalificiran za e, ovo e, ovo mjesto, za ovu dužnost i ECR je e, vrlo e, ponosan da može e, predložiti gospodina Legutka. Pa, moram reći gospodine Tanog da sam ja jednostavno postupio isto kao gospodin Pasko kada je mene imenovao za kandidata. Dakle, drugih kandidata nema, uslovi su ispunjeni i odsuviti su ispunjeni koje je za gospodina Legutka. Gospodin Legutko ima riječ. we have to come to the second Prelazimo sada na izbor drugog potpredsjednika. Neću ponovno napraviti istu pogrešku i pročitati što piše na mom papiru. Molim E, da jedan klub zastupnika to predloži i mislim da je red na klubu zastupnika GUE. GUE nema prijedlog. E, izvolite. Pa, gledam ovdje na ovu stranu. Ja želim predočiti gospođu Marinu Alviolu kao drugu podpredsjednicu ovog odbora, one iz Španjolske i e, bila je od 2000. godine kao mlada aktivistkinja pripadnica različitih mirovnih pokreta e, radila je na pitanjima Bliskog istoka i Latinske Amerike i ona je bila zastupnica u parlamentu Valencije, a e, dok nije postala eurozastupnica, bila je vrlo aktivna aktivistica i ona je bila izabrana na listi Eskjerda Unita e, populističke ljevice za Europski parlament. Hvala. Ima li drugih kandidata? Nema. Gospođa Abiol je punopravna članica ovog odbora i e, podastrla je potpisanu izjavu o financijskim interesima, pa prema tome ispunjava uvjete e, za mjesto potpredsjednika. Vuče nema drugih protiv kandidata, predlažem da je pljeskom izaberemo. E, Gospod Abiol, e, jeste li, prihvaćate li ovu kandidaturu? hvala vam lijepa i čestitke. Prelazimo sada na izbor trećeg podpredsjednika. Socijalisti imaju prijedlog. Gospodine Holt. Zaista e, mi je velika čast da u ime socijalista imenujem gospodina Pasku. Oni koji su već dulje zastupnici u ovom e, parlamentu znaju da je gospodin Pasku uvaženi e, zastupnik iz Rumunjske, bio je i predsjednik vlade Rumunjske, oni se dobro poznaju pitanja obrane i sigurnosti kao i u pitanja vanjskih poslova. I nama je jako drago da ga ponovno možemo kandidirati za potpredsjednika. Hvala lijepa. Ima li još drugih kandidata? Nema. Gospodine Pasku udovoljava uvjetima on je i podastru potpisanu izjavu o financijskim interesima u kojem slučaju, slučaj nema protukandidata, možemo glasati pljeskom. Tko je za gospodina Paska? Kolega Pasku, možete li prihvaćati ovu kandidaturu? Čestitam. Izvolite, zauzmite mjesto na za potpredsjednika. Prelazimo sada na izbor četvrtog potpredsjednika. E, prijedlog je e, kluba zastupnika FND. Hvala predsjedniče, mi je velika čast da predstavim gospođu Ivetu Legru kao kandidata naše kluba zastupnika. Ona je iz Letonije gdje je u dva saziva bila zastupnica, bila je članica odbora za vanjske poslove kao i njezina predsjednica, šefica delegacije OECD-a i delegacije u NATO savezu. Iz tog razloga naš klub zastupnika smatra da njezin ima vrlo dobre reference da e, obnaša ovu dužnost. Mi e, se e, želimo također da odbor AFET e, poštuje da manji odbori imaju mjesta u predsjedništvu kao i manje zemlje poput Letonije. Hvala lijepa. A gospođa Gigole je ispunila uvjete za kandidaturu, članica je odbora i potpisala je pisanu izjavu o financijskim interesima. Ima li još prijedloga gospodine Preda? Izvolite. Hvala. U ime e, Pučana htio bih predložiti kandidaturu Andreja Plenkovića. On je hrvatski zastupnik. Dugi niz godina bio je diplomata, 17 godina bio je državni tajnik za europska pitanja u svojoj zemlji. Po drugi puta je izabran u Europski parlament i e, bio je također i predsjednik zajedni, mišovitog e, odbora Hrvatske i Europskog parlamenta. Europska pučka stranka podržava i kandidaturu gospodina Plenkovića koji sjedi ovdje pored mene. E, puno hvala. Imali li i drugih prijedloga? Nema. Upravo sam provjerio i gospodin Plenković udovoljava uvjetima. E, podastro je pisanu izjavu o financijskim interesima i člani ovog odbora. glasat ćemo tajno e, ili ćemo glasati elektroničkim putem. Elektroničkim glasanje. Imate li svi glasačke kartice? Imamo li imena koji ovdje stoje? Plenković i Gregula, dakle. Zato se u tajnom glasanju i ako sve nije jasno morat ćemo glasati e, na papiru. Ok. We do it not with names on the screen, we can do it Sada dakle imamo imena na ekranu. Zelena boja gospođa Gregula, crvena boja gospodin Plenković. A ako glasate bijelo, onda to znači da ste suzdržani. Gospođu Gregula imenuje klub zastupnika FTD, a gospodina Plenkovića imenuje Europska pučka stranka. Gregula zelena boja, Plenković crvena boja. Ja sam dugo bio član ovog odbora i sjećam se da je prije pet godina bio slična situacija s gospodinom Beberom da se prekine sa sustavom de Hont ja mislim da ako to postupimo, da je onda to tako za svaki klub zastupnika. Zaista je sasvim ne, velika nepravilnost ako se to učini što se tiče manjina. Ako to napravimo sada, prekinut ćemo to i sljedeći puta. Možemo li zatražiti pučane da objasne zašto to radite? Ja sam neutralni e, predsjednik, pa prema tome ne znam o čemu se radi po definiciji. Mislim da se dogodilo već nekoliko puta e, E, to sam čuo ovih posljednjih nekoliko dana. Naime, ako postoji protukandidatura u ime demokracije, ne mogu se tome e, protiviti. Ali e, vidim da se netko javlja sa objašnjenjem. Možda je došlo do određenih broja dogovora koliko ja znam, pravilnik kaže da se može dati prijedlog i ako ljudi žele se kandidirati, to mogu napraviti. Htio bih jednostavno reći kolegi kako bismo izbjegli nerazumijevanja da socijalisti i demokrati su uvijek zastupljeni crvenom bojom. Ali to nije tako samo kada se radi o socijalistima. mi se nadamo da će danas pučani glasati crveno. Molim dakle da sada glasamo. Otvaram glasanje. ECR ima previše glasača. Moramo prekinuti glasanje. Svaki klub zastupnika bi sada trebao provjeriti imaju li dovoljno članova. Koliko čujem ima jedna osoba iz ECR-a koja je ovdje previše. Iz nekog kluba, drugog kluba zastupnika jer ima postoje još dva prekobrojna zastupnika. Europski pučani imaju 21 glas. Molim vas provjerite SMD 18, ECR 7, ALDE 7, GUE 5, Zeleni 5, FDD 3. Nezavisni 5. Molio bih koordinatore za svaki klub zastupnika da provjere situaciju. Jeste li to učinili? Dakle, ako je sad sve u redu u svim klubima zastupnika, počnemo iz početka. Otvaram glasanje. Ponovno 74 zastupnika, ali u ovom odboru ima samo 71 član. 73. Još uvijek imamo dva glasa previše molim da svi oni koji nemaju pravo glasa izvade karticu iz stroja. Evo, 72, sad još uvijek imamo jedan previše. Jeste li svi provjerili? Ne znam u kojem se klubu zastupnika radi. Članovi predsjedništva također članovi kluba A sada imamo 71 kvarticu, dobro u redu. Počnimo glasanje onda. 68 e, osoba koje su glasale. Zatvaram glasanje. Gospođa Gregula dobila je 11 glasova, gospodin Plenković 47, 46 e, glasova. Gospodine Plenkoviću, jeste li spremni prihvatiti? Da, hvala lijepa. Izvolite, dakle, sjesti za ovaj stol. confirmation of the calendar of the meetings. Wir haben 3. Ovim dolazimo na treću točku dnevnog reda, a to je raspored sastanaka do kraja ove kalendarske godine. Preostaju nam dakle dva četvrtka, ali mislim da to nije baš i e, dobro jer ćemo imati vjerojatno praznu dvoranu. Radi se o sastancima koji se održavaju samo ujutro. Mislim da nećemo uspjeti ništa promijeniti za ovu godinu, međutim zamolit ću tajništvo da to promijeni. Drugim riječima, budemo li ranije u tjednu imali sastanke, nećemo ih morati imati četvrtkom. Jer inače nećemo imati dovoljno vremena da rješavamo stvari u našim izbornim jedinicama. Dakle, bilo bi bolje da nemamo sastanke četvrtkom ujutro. Vi u tajništvu imate cijeli tjedan koji provodite u Briselu, no mi se moramo vraćati našim E, i u naše izborne jedinice tajništvo ima naravno drugačiji raspored rada, pa vas molim da obratite pažnju na ovakav raspored. E, sigurno nećemo ništa moći promijeniti za ovu godinu, ali molim vas da se to promijeni za sljedeću godinu. Možemo li se složiti s ovakvim rasporedom sastanaka ako nitko nije protiv? Usvajamo. Prelazimo sad na četvrtu točku dnevnog reda, a to je jezični režim. kada govorimo o jezičnom režimu, režim nije baš najsretniji izraz, jer može dovesti do nerazumijevanja. U ovom sastavu na našem odboru neće se govoriti irski, finski, niti malteškim jezikom. Imamo sva druga službena jezika. Imali prigovora? Morat ćemo naravno ponovno ovome raspraviti za slučaj da se promijeni sastav odbora. Međutim, za slučaj da nema prigovora, možemo smatrati da ovakav jezični režim možemo usvojiti. Prelazimo sada na sastanke prije ljetne stanke. Najvjerojatnije ćemo se u Strasburu, koji dan najvjerojatnije u četvrtak. U četvrtak ujutro. A osim toga, sljedeći redovni sastanak našeg odbora održat će se u rujnu. Zamolio bih koordinatore da razmisle malo o sljedećem. Možda bismo se u 9.15 mogli sastati na proširenom sastanku odbora, eh, predsjedništva. Eh, za slučaj da smatramo da možemo donijeti neke bitne odluke. To bi bilo dobro eh, jer bi Možda bismo mogli govoriti i o pitanjima proračuna i o pitanjima e, na naše važne teme kao što je na primjer Ukrajina. E, bilo bi dobro da se u te srijede sastanu kolege, dakle prije ljetne stanke. Hvala svima.